Svi koji su ovdje mogu se ponositi činjenicom da su došli na vrijeme ovako rano. Nemamo komentara uz dnevnog reda, nema niti priopćenja s moje strane. Tako da se možemo obratiti gospodinu predsjedniku vlade Crne Gore Mili Đukanoviću. Ponosni smo što ste danas kod nas. Ovo je vaša prva posjeta u našem odboru. 25 godina vi nosite odgovornosti u svojoj zemlji u sklopu različitih zadataka, dakle četvrt stoljeća. Znamo da ste sada doduše u predizbornoj kampanji, međutim svakako su važna pitanja koje se odnose na gospodarstvo, pravnu državu, integracije s Europskom unijom i članstvom u NATO-u. Otvoreno je 24 poglavlja, što je znak da su pregovori krenuli konstruktivnim smjerom i mi ćemo vas u tome pratiti kao odbor. Treba utvrditi da što se tiše članstva u NATO savezu postoji određeni pritisak prema vama sa strane nekih određenih trećih država. Želimo vam snage da provedete ono što smatrate svrhovitim za interese vaše zemlje. Molim vas da sada preuzmete riječ kako bi ostalo vremena za raspravu. Izvolite. Poštovani gospodine Brok, cijenjeni zastupnici, cijenjeni članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo. Velika je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime vlade Crne Gore. Mogućnost što, vas, što vam se moglo danas ovdje obratiti je znak da imamo priliku govoriti o dobrim rezultatima u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Europskom unijom. Ovaj susret s istaknutim članovima Europskog parlamenta sada kada obilježavamo prvo desetljeće nezavisnosti su znak za strateški smjer naše politike. Vjerujem da je današnji e, susret dobar znak e, s obzirom na izvješće o napretku budući da u listopadu imamo izbore. Rezultati ovogodišnjih redovnih izbora će potvrditi ispravnost našeg smjera, što potvrdamo i sporazumom s većim dijelom oporbe o poštenim izborima. To se značiti i doprinos daljem utvrđivanju stabilnosti i političke stabilnosti naše našoj zemlji, a znači će potečak nove faze političkog života koje će biti obilježen stalnom parlamentarnom većinom, a vlada će biti svakako usredotočena na nastavak reformi za demokratski razvoj. U sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje će se održati do kraja godine i pripreme rezolucije u Crnoj Gori, uvjeren sam da će oni svjedočiti o pozitivnim rezultatima dogovora i e, povjerenju prema vladi kao i o značajnim naklonima u postizanju transparentnosti Sigurno znate da sam pozvao oporbu da uđe u vladu i da joj ponudim e, vodstvo ključnih resora e, za koje se smatra da su mogući, moguća zlouporaba ključnih resursa. To je ministarstvo financija, unutarnjih poslova, poljoprivrede ruralnog razvoja i rada i socijalne skrbi. Od svibnja na čelu tih ministarstava su predstavnici oporbe, a prihvatili su i prijedlog da preuzmu mjesto jednog potpredsjednika u vladi. Na svim razinama državne uprave i samouprave kao i u državnim poduzećima će imati svoje predstavnike. Ideja je bila da kroz dijalog o institucijama sustava tražimo put za probleme koji opterećuju našu političku scenu. Prvenstveno za prebrođivanje nepovjerenja koje predstavnice oporbe pokazuju prema rezultatima izbora, kao i u sukobu između oporbe i vlasti koji u ovom intenzitetu traju već od referenduma o obnovi nezavisnosti. Želim vas uvjeriti da će preporuke Europskog parlamenta biti objektivne i značajne smjernice našoj zemlji i u sljedećim fazama procesa integracija. Veoma smo vam zahvalni na e, vašem opredjeljenju i zanimanju vaše institucije, kao i prepoznavanju kvalitete našeg angažmana i dosljednosti na našem europskom putu. I ovo vrijeme novih složenih izazova s kojima se Europska unija suočava, ona pokazuje i sposobnost da ih prevlada. E, u vjerenje u ideal različitosti ne gubi nikako na značaju aktualnosti. Ovaj cilj ujedinjenja s razvijenom Europom i za nas u Crnoj Gori je jedan od snažnih e, pokretača u e, reformama i osvajanju europskih standarda. Crna Gora predano teži europskim vrijednostima i dosljedno članstvo Europske unije potvrđuje kao svoj vanjsko-politički prioritet. To se vizi kroz e, stalno visoki postotak podrške u našoj javnosti ovome cilju. Duboko sam uvjeren da je politička proširenja ključni čimbenik e, stabilnosti i razvoja, demokratskog razvoja Zapadnog Balkana. Prioriteti daljnjeg napretka Crne Gore i njenih susjeda koji se pokazuju u unapređenju vladavine prava i dinamizacije gospodarskog rasta, jačanjem infrastrukture, stvaranjem povoljnog okruženja za konkurentnost, i e, nova radna mjesta glavna su motivacija i poticaj svima nama da intenzivno radimo na ispunjavanju pristupnih obveza kako bismo što prije obavili zahtjevan posao sveobuhvatnog društvenog i gospodarskog preobražaja i ispunili uvjete za pristupanje Europskoj uniji. Za Crnu Goru značajnu inspiraciju u tom e, pravcu predstavlja slobodno članstvo u NATO savezu koji vjerujemo da će pokazati snažan odnos na cijelu regiju. Smatramo da dosadašnji rezultati na putu pristupanju jamče uspjeh i u sljedećim fazama pregovora. Otvaranje 24 poglavlja provedbom novog zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i postizanjem daljnjeg infrastrukturnog razvoja koje e, potvrđuje i berlinski proces, radimo u interesu trajnih i održivih društvenih promjena. To će jamčiti dobar pristupni okvir i dati legitimitet sljedećim fazama procesa kako bismo dobro pripremljeni dočekali članstvo u Europskoj uniji. Spremni smo do kraja godine otvoriti nova poglavlja u pregovorima ispunjavajući početna mjerila i s obzirom na e, već predane pregovaračke pozicije za 29 poglavlje. Rad na tim e, stajalištima je ključno za napredak u procesu pregovaranja i uvjereni smo da ćemo s pomoć slovačkog predsjedništva Europske unije, Europskom komisijom, ali i uz pomoć vaših zemalja do kraja godine uspjeti otvoriti još neka poglavlja europske pravne stečevine. Očekujemo i podršku europskih partnera za zaključenje pregovora e, kao zalog dobre perspektive pregovaračkog procesa i konačnog ishoda. Od velike važnosti u ovakvom okruženju vrednovati dosadašnje napretke u pregovorima i potvrditi dosljednost opredjeljenja dosadašnjim smjernicama. E, dobro je postati pozitivan signal svim zemljama u regiji da se predanošću e, procesu e, reformiranja to nailazi na prepoznavanje Europske unije da je napredak moguć. Vrata su otvorena. Posebnu pažnju posvećujemo pregovorima vladovi o poglavlju vladavine prave kao buduća članica Europske unije. Stavljamo fokus na pregovorima o 23. i 24. poglavlju u skladu s novim pristupom i ispunjenju 83 privremenih mjerila. Napredak je e, potvrđen i u izvješću iz travnja i pokazuje da je Crna Gora na pravom putu u ispunjavanju mjerila i spremna na nastavak ovakvog djelovanja. Stalan napredak vidljiv je i u polugodišnjem izvješću vlade o akcijskim planovima za 23. i 24. poglavlje gdje je oko 80% e, mjerila ostvareno. Napredak je ostvaren u zakonodavnom dijelu sa više od 60 reformskih zakona od rujna 13. do srpnja 2016. nakon čega su uspostavljene ključne e, institucije, Agencija za suzbijanje korupcije i, i državno odvjetništvo e, za te slučajeve koje već pokazuje velike rezultate. O učinkovitosti govori i činjenica da je povećan broj istraga, optužnica i istraga na području organiziranog kriminala i korupcije, da postoji institut e, priznanja e, krivnje u vrijednosti od 23 milijuna eura. E, vlada je spremna približiti se Eh, ispunjenju svih mjerila u 23. i 4. poglavlju. Unapređenje vladavine prava za nas je prvenstvenoj važnosti i najvažniji faktor sigurnosti eh, građana i investitora i nadalje ćemo usredotočiti većinu energije eh, naše na to. Naglasak i nadalje ostaje na kvaliteti reformi, a ne na brzini procesa. U prilično e, složenom političkom okruženju kakav, kakvo je sada u Crnoj Gori, a i u regiji, stabilnost e, političkog e, događanja na Zapadnom Balkanu važna je i za europsku perspektivu i sigurnost. Posebno kada imamo u vidu brojne izazove suočavanje s terorističkim prijetnjima, migracije, ali i s referendumom u Velikoj Britaniji što potiče desničarske snage, inspirira podijeljenost i neizvjesnost na europskom prostoru. Zato je sigurnost naše regije u aktualnom kontekstu prioritetnog značenja. E, zahtijeva veliku pažnju i viziju partnera. Crna Gora e, preuzima svoj dio odgovornosti u tome smislu. No, želimo ukazati na neophodnost kontinuiranog rada i podrške zapadno, europske podrške Zapadnom Balkanu. Europeizacija Zapadnog Balkana ima daleko veće političko značenje za Europsku uniju nego što se to u ovoj fazi e, opterećenosti drugim problemima u Briselu prepoznaje. Usvajanje europskih standarda i pravila od strane naših zemalja teme su ne samo za razvoj demokracije kod nas, nego i za sigurnost i stabilnost Europe. Zato treba i dalje afirmirati i izgrađivati berlinski proces koji otvara novu nadu Zapadnom Balkanu i koji doživljavamo kao obogaćeni pristup Europskoj uniji politici proširenja na našu regiju. Od sudbinske je važnosti potaknuti e, razvoj infrastrukturnih e, projekata, unutrašnje povezivanje regije i tako osigurati kvalitetne veze za izlazak u europske koridore. To će biti snažan poticaj gospodarskom i ukupnom razvoju naših društava i stvoriti realne temelje za jačanje institucija i vladovinu prava. Na e, području gospodarstva cilj naše politike ostaje intenzivniji i održiv gospodarski rast uz otvaranje radnih mjesta. Podsjećam da je prosječna stopa rasta u deset godina od obnovljene zavesti bila 3,2%. Vlada je program ekonomskih reformi za razdoblje 16. do 18. E, ekonomsku politiku usmjerila na povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije kroz strukturne reforme e, u cilju daljnjeg privlačenja inozemnih i domaćih e, ulaganja, posvećujući pažnju ključnim razvojnim potencijalnima, definiranim politikama, ali i preporukama Europske komisije. Krupni investicijski projekti u infrastrukturi, turizmu i energetici koje su veliki i u europskim e, razmjerima siguran su jamac dugoročnog razvoja. Konsolidacija javnih prihoda, racionalna javna potroša i konkretnost fiskalne politike postaju važni prioriteti buduće vladine politike. Vjerujem da sigurno idemo u pravcu pouzdanog i sigurnog e, financijskog i konkurentnog ambijenta. Dame i gospodo, Crnogora će i dalje unapređivati financijske interese u Zapadnom Balkanu, osiguravajući siguran kontekst e, u kojem će e, naša postignuća biti vrednovana, a njihova ustrajnost će rezultirati kvalitetnim društvenim okvirom i povjerenjem u zajednički gospodarski društveni projekt. Europski parlament kroz izvjestitelja gospodina Charlesa Tenoka kao i aktivnosti parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i e, predsjednice Analiz Doc e, su e, dobri zagovaratelji Crne Gore koja će i dalje nastaviti biti svjetionik za ovakve napore na europskom putu. Transparentan politički proces i gospodarski napredak e, i na, u široj regiji Zapadnog Balkana moguće samo uz podršku Europskog parlamenta i drugih institucija u našem stalnom dijalogu na putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Napori, aktivnosti i rezultati Crnogore mogu biti putokaz za kvalitetno dugoročno osiguravanje mira u regije napretka i stabilnosti kao jamca europske budućnosti i suradnje. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa gospodine predsjedniče vlade za vaše izlaganje. E, imamo i prijevod na crnogorski, to je kanal 25, ne 28. Započinjemo raspravu. Riječ ima kolega Preda. Najljepša hvala predsjedatelju. Gospodine predsjedniče vlade, želim eh, vas pozdraviti u ime kluba zastupnika Pučana. Mislim da je doista jako korisno za nas razmijeniti gledišta s osobama poput vas eh, glede tema od zajedničkog interesa. Želim čestitati vašoj državi na odličnom putu u pregovaračkom postupku. Mi smo vjerovali da trebaju biti nova poglavlja u pregovaračkom postupku otvorena i vjerujemo da možete nastaviti e, na tom putu. Želim vam također čestitati na potpisu protokola pristupanja NATO savezu, jer za državu u vašoj regiji od iznimnog je značaja raditi s NATO-om. Želim isto tako čestitati što i vaša država e, imala istovjetne stave kao i Europska unija e, glede sankcija prema Rusiji, što nije uvijek slučaj u toj regiji. E, što, imam jedno pitanje glede postupka proširenja. Naime, nalazimo se u jednoj e, jako specifičnoj situaciji. Naime, početkom godine nizozemsko predsjedništvo našlo je za neophodno ne spomenuti proširenje niti jednom riječju u svom programu. A sada imamo slovačko predsjedništvo koje se ponovno vraća e, prioritetno proširenju, no jučer predsjednik Juncker nije iskoristio prigodu izgovoriti riječ proširenje jedan jedini put. Dakle, kako doživljavate u Crnoj Gori to pitanje, tu situaciju, što vi mislite i što misle vaši sugrađani o, kako reći, tom trnovitom putu na e, prema proširenju e, a i informacijama, porukama koje dolaze iz Strasbura i Brisela. Hvala. <clears throat> Uh, Predsjedatelju, dobar dan. Predsjedniče Vlade Đukanović, želim vam e, vas srdačno pozdraviti. Ja sam e, e, izvjestitelj za Crnu Goru. Hvala vam na toplim riječima. Isto tako predstavljam i svoj klub zastupnika Europsku konzervativnu konzervativce i reformiste koji su treći najveći klub zastupnika u Europskom parlamentu. Moram reći, a ovo je osobno moje mišljenje, da ste vi izvrstan predsjednik vlade i jako važan regionalni lider na Zapadnom Balkanu, pravi eh, veteran i eh, utemeljitelj Slovene Crne Gore nakon deset eh, godina, evo već deset godina od osamostaljenja. I također vam želim čestitati na inicijativi inkluzivne vlade koja ima jako pozitivan, inovativan pristup za vašu regiju Jako sam zadovoljan što i dalje radite na tom putu i da ste uspješno uspjeli e, suzdržati prosvjede koji su u jednoj, e, jednom trenutku bili jako destabilizirajući u Crnoj Gori i e, što ste bili spremni naći rješenje. Jako mi je drago također što e, postupak s NATO-om dobro funkcionira i vidim da će to biti zaključeno u listopadu i budite sigurni da usprkos e, situaciju koja se nalazi s Brexitom, Ujedinja Kraljevina vas e, uveliko podržava zasigurno na bilateralnoj razini. Ja sam donekle zabrinut što oporbeni blok želi sad referendum po tom pitanju moram reći da sam vodio jaku kampanju za ostanak eh, u Europskoj uniji po pitanju Brexita i moram reći da sam postao iznimno skeptičan kada se radi o referendumima eh, jer koliko god imali dokaza o nečemu u referendumu se glasa na jako emotivan način i jako je teško komunicirati koristeći činjenice. No naravno, to je nešto sada što se tiče isključivo Crne Gore, dakle da li ćete imati održati referendum o pristupu. Ja bih želio čuti vaš e, pragmatičnu viziju o situaciji u Kosovu, o graničnim, o granicama, o razgraničenjima. Jasno je da je Crna Gora jako uspješan regionalni igrač i prijatelj e, svojim susjedima koji pokušava obnašati posredničku ulogu susjedu kada bi e, se među državni odnosi degradirali. Nadam se da će situaciju u Kosovu jako brzo riješiti. 16. listopada se održavaju izbori, dakle sutra će biti za kroz mjesec dana. Tu e, ima, tu je predviđena velika revizija zakonodavnog okvira što mi pozdravljamo. E, četvrte izglasan e, zakon, e, izborni zakon e, gdje je napravljena velika revizija, imaju nove odredbe o registraciji kandidata i o predstavnicima manjina. Mislim da je to sve jako pozitivno i dobro došlo za vašu zemlju. Naravno, pozdravljam, kao što sam i rekao u svom prethodnom izvješću, ja sam sada stalni izvjestitelj već 7 godina, vjerojatno naj, obnašam tu dužnost najduže kada se radi o nekoj državi e, Zapadnog Balkana, barem u ovom parlamentu. U svakom slučaju želimo e, nastavljati, pozdravljati uspješnicu koju predstavlja Crna Gora u gospodarstvu, u turizmu. I jako, je, jako ste dobro e, uspjeli vladati krizom, migracijskom krizom eh, i svim gospodarskim problemima, usprkos činjenici da ste relativno mala zemlja, imali ste velikih uspjeha u borbi protiv kriminala i korupcije. I za nas je jasno da ste na pravom putu za, eh, prema Europsku uniji. No, nažalost, eh, a kao stalni izvjestitelj već 7 godina, ovo je sad osobno mišljenje nakon e, žalosnog ishoda referenduma u Jednoj Kraljevini. Smatram da je bi bilo neprikladno nas, za mene nastaviti s ovim radom jer za, za iduću godinu jer pretpostavljam da će početkom iduće godine biti pokrenut postupak, postupak po članku 50. No, molim vas da vas to ne odvraća, da vas rezultat e, referenduma u jednoj kraljevini ne odvrati od e, pristupnog postupka ka Europskoj uniji. Ja sam siguran da će članstvo Europskoj uniji za vašu zemlju biti jako poželjno i važno i trebate nastaviti na tom putu, usprkos onome što je moja država e, odlučila i iako sam siguran da će ona to požaliti jako brzo. Hvala. Gospodine Tenok, Najpša hvala na vašim komentarima. Moram reći da me je to dosta dirnulo. Hvala. Želim reći da je Crna Gora otvorila 24 poglavlja i da je ona e, najviše uznapredovala u postupku pregovora među državama kandidatima. To treba reći kako bismo izbjegli bilo kakve nesporazume. Mislim da govor koji je jučer izgovoren e, u Bratislav imao je za cilj pripremati budući sastanak vijeća, no e, nadam se da tu nije došlo ni do kakvih e, nesporazuma. Samo želim sada reći da sa sljedećom točkom dnevnog reda moramo početi u 9 sati, tako da se nadam da ćemo, moramo se postaviti da ostavimo dovoljno predsjedniku vlade vremena da odgovorim na pitanje. Sada predajem riječ gospodinu Vambalu i sada zaključujem popis govornika. Hvala predsjedatelju, veliki privilegije za mene kao liberala i demokrata na poziv Andrije Popovića obići vašu zemlju. To je bio prvi put da dolazim, da sam došao u vašu zemlju i vidio sam da je sve bilo jako lijepo organizirano, a to je doista pohvala za vas. Dakle, vi ste na pravom putu u pregovorima s Europskom unijom i sada ste već e, član NATO-a. Moje pitanje je sljedeće. Ovo je nešto što, što, što sigurno što se Rusima ne sviđa, što ste tako blizu Zapadu i nato Jesu li pokušali vršiti pritisak na vas, na vaše sugrađane? Kakvi su odnosi između vaše države i Rusije? Hvala. Thank you very much and also... Najviše hvala, želim vas i ja pozdraviti u ime svog e, kluba zastupnika, to je e, to je klub zastupnika zelenih. E, drago nam je što ste tu i želim vam čestitati ne samo na 10 godina novisnosti, već i na napretku koji ste ostvarili u postupku provedbe pravne stečevine, kao što je to rekao predsjedatelj, predsjednik odbora. Vi ste država kandidatkinja koja je najviše uznapredovala u toj regiji i znate da uživate veliku potporu u postupku proširenja i od mog zastupnika, ali i od e, velike većine u ovom e, domu. Ja imam dva područja pitanja. Kao prvo želim vam čestitati što ste vi i druge stranke u vašoj državi uspjeli ostvariti ovu tranziciju kroz e, izbore. Kao što je to rečeno, dakle imate inkluzivnu vladu i to povećava povjerenje koje javnost ima u vaš politički sustav i drago mi je što ste vi tu i kroz dva tjedna u Briselu ćemo imati i novog pred, predsjednika vašeg parlamenta Darka Pajovića čija je stranka bila od velike koristi u ostvarenju ovog postupka. No, imam jedno pitanje glede tog postupka. Jedan od sporazuma bio je da su glasački popisi morali biti ažurirani i čujem da to nije dovoljno dobro napravljeno kao što bi trebalo. Dakle, vjerujete li da će glasači na dan izbora biti moći biti sigurni da će ti popisi biti na dobar način pripremljeni. Drugo pitanje, nakon izbora, po pitanju političke stabilnosti, kako mislite da bi se situacija mogla razvijati? Što mislite, ko će biti vaši partneri u budućoj vladi? A kada je riječ o NATO-u, što mislite, hoćete li imati po tom pitanju potporu svih vaših saveznika za članstvo u NATO. Još jedno zadnje pitanje od eh, zelen, stranke zelenih. Želim vas pitati glede termoelektrane, eh, izgradnje drugog bloka termoelektrane u pljevima. Jer koliko sam čula, to nije sukladno s onim što bi se moglo očekivati eh, E, glede redukcije smanjenja emisija CO2 kao što stoji u Pariškom ugovoru, dakle kako e, da li se vi slažete s svim drugim stran, e, državama glede smanjenja emisija CO2 jer očito je da ovo neće biti sukladno sa tim pitanjem smanjenja CO2. Hvala, zastupnik Epitideos. Gospodine predsjedniče vlade, i ja vas pozdravljam ovdje u Europskom parlamentu i dopustite mi nekoliko pitanja. Kao prvo, potpisali ste sporazum e, s NATO-om. E, od kojih e, prijetnje će vas NATO štititi? To mi je prvo pitanje. Drugo, s kojim elementima nove strategije NATO-a se slažete i u kojoj mjeri mislite da ih možete iskoristiti u korist svoje zemlje? Predsjedatelju, uvaženi predsjedniče vlade, želim vam čestitati na tri stvari. Kao prvo, na desetoj eh, godišnjici neovisnosti, čestitati na napretku na europskom putu i na putu članstva u NATO. Nemam nikako posebno pitanje za postaviti, no želim reći da se slažem s vama kada govorite o značaju mira i sigurnosti u regiji. Ja također vjerujem da izvori eventualnog konflikta nisu trajno uklonjeni vjerujem da umjesto toga trebamo govoriti o razvoju koji je u širem europskom interesu, a vi kao političar sigurno znate o čemu govorim. U tom smislu pro europski stavi pro atlantski stav Crne Gore je od velikog značaja. Ja vam želim sav mogući uspjeh e, na zaključenju puta ka Europskoj uniji. E, Hvala predsjedatelju. U ime socijalista demokrata mi želimo čestitati na desetogodišnjici neovisnosti. Kao što je predsjedatelj Brok rekao, vi ste jako uspješno e, uspješni na, tom putu. Otvorili ste već 24 poglavlja i želimo vam da što brže zaključite pregovore. S&D doista vjeruje da je Crna Gori mjesto u Europskoj uniji i želim vam puno uspjeha. Isto tako vam želimo uspjeh na tijekom izbora i nadamo se da će to biti uspješni eh, izbori. Imam dva pitanja. To su sljedeće. Govorili smo o pitanjima problema korupcije. Koji su prioriteti u vašoj vladi glede borbe protiv korupcije i poboljšanja socijalnih eh, uvjeta? Jer to je kamen temeljac eh, naše demokracije u Europi. Zadnje pitanje. Prošlog mjeseca vidjeli smo ponovno jačanje nacionalizma u regiji zadnji primjer e, je bila e, bilo negodovanje na Kosovu između, glede ratifikacije sporazuma između Crne Gore i Makedonije sporazuma o granici. Dakle, što vi mislite o tom pitanju? Najljepše hvala i želim vam puno uspjeha. Hvala i srdečan e, ono, vam želim dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Hvala vam na pozitivnim porukama o e, europskom putu Crne Gore. Dolazak na, i dolazak na standarde Europske unije. Točno je da e, jučer predsjednik Juncker nije govorio o proširenju. Međutim, u svom izvrsnom govoru nije govorio ni o mnogim drugim pitanjima kao što su primjerice odnosi s Rusijom ili Turskom. U svakom slučaju uvjeren sam da će proširenje Europske unije i dalje ostati naš prioritet, naročito kada se radi o Crnoj Gori. E, Tijekom prethodnih e, saziva, odnosno vašeg mandata, vi ste u e, osobi gospodina Tanoka imali e, velikog pobornika. Kolega Tanok neće više biti izvjestitelj za Crnu Goru, ali uvjeravam vas da u ovom parlamentu imate mnogih drugih prijatelja. Još jedno pitanje koje vam želim uputiti odnosi se na sve jači nacionalizam na Balkanu. Što namjeravate napraviti da ugasite tu vatru? Hvala lijepa. Budući da ću e, uskoro e, morati izaći, e, zamolit ću kolegu Plenkovića da preuzme predsjedanje ovim sastankom. Ujedno želim mu zahvaliti na lojalnoj i stručnoj suradnji koju smo prošlih godina ovdje prakticirali. Dobro je znati da imate takvog zamjenika jer onda ništa ne može poći po zlu. Andrej, puno ti hvala na tome i čestitam na izbornoj pobjedi, na izborima u Hrvatskoj i svemu onome što bi iz toga moglo proizaći. Mislim da je upravo simbolično što će sada preuzeti ovdje predsjedanje jer znamo da na Balkanu postoje mnoge tenzije iz prošlosti i mnogi problemi nisu riješeni. Potrebna su vodstva na Balkanu koje će omogućiti europskoj ideji da se ostvari. Europa granice čini suvišnima, neće ih ukloniti, ali ih čine suvišnima. I na taj način e, će mnogi problemi se lakše rješavati. U tom duhu, kao što smo vidjeli upravo u ovoj regiji, u odnosu na Francusku i Njemačku. Želim ti sretnu ruku u tome kako bi taj proces dobro krenuo i na Zapadnom Balkanu. To je proces koji smo mi prošli 50. godina. U načelu ne radi se o nijučem drugom. Andrej, molim te, preuzmi eh, vodstvo ove sjednice, vođenje sjednice i svako dobro u nastavku. Elmar. Uh, I give Hvala, uh, Elmar, a sad dajem riječ Edwardu Kukanu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament, dobrodošli na sastanak odbora za vanjske poslove. Uvijek je veliko zadovoljstvo u gosti iskusnog političara kao što ste vi. Ja vam čestitam na desetgodišnjici neovisnosti. Znate dobro da je Slovačka i tekako bila prisutna kada se rađao ponovno e, ponovno slobodna Crna Gora. A e, slovačko predsjedništvo će svakako pridonijeti e, zatvaranju poglavlja. Kao što je rekao predsjedavajući Brok, e, vi ste u prvim redovima kad se radi o europskim integracijama u regiji. Zahvalni smo vam na tome i želimo vam biti od pomoći. Želim izraziti dvije stvari vezane za vaše stajalište. U proteklim godinama problema je bilo puno, međutim nitko ne može zanijekati da je Crna Gora puno ostvarila u europskim integracijama. Uskoro ćemo biti i partneri u NATO savezu, a što se tiče procesa proširenja, drago nam je da ste u potpunosti usklađeni sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. To je jako dobro. A zanima me također i odnose sa drugim zemljama u regiji. Jako je važno da njegujete dobro susjedske odnose. E, što se tiče izbora koji će se održati u listopadu u novim pravnim okvirima, oni će predstavljati test i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Želim vas dakle pitati kako se osjećate prije tih izbora. Hvala Edvarde. A sada dajem riječ gospodinu Kanu. Hvala. Dobrodošli u Strasburg, eh, predsjedniče vlade, i ja vam čestitam na godišnjice neovisnice. Ja sam izvjestitelj eh, iz eh, socijalista i demokrata za Bosnu i Hercegovinu. Jako me brine situacija u toj zemlji, naročito referendum u Republici Srpskoj. NATO se približio e, ulasku u Europsku uniju i u NATO između ostalog i zato što ste s Bošnjacima ostvarili jako dobre odnose. Sa svima imate dobre odnose u regiji i molim vas kakav je vaš recept kada radite na rješavanju svega što je vezano za etničku i vjersku raznovrsnost? Hvala. A sada riječ ima Petras Sostrovićijus. Hvala, Andrej. Apsolutno ste u pravu, predsjedniče vlade. Jedini način da se izgradi nova Crna Gora jesu političke, socijalne i ekonomske reforme. Ja sam bio nekada glavni pregovarač za moju zemlju i znam kako se ostvaruju reforme. Vi eh, već imate sada iskustvo pristupanja NATO savezu, a radite još na ulazu u Europsku uniju. Nešto vezano e, za ulazak Crne Gore u NATO. Zanima me e, zapravo kakvo je raspoloženje u vašoj zemlji po ulasku u e, krug civiliziranih zapadnih zemalja. Jako je važno da vas javnost podrži e, zaista nužno za punu e, pristupanje e, klubu onih koji su vam mišljenici. Sandra Kalnijete. Hvala predsjedniče vlade. Evo ja sam s ove strane dvorane. Kvi Petras dolazim iz baltičkih zemalja i točno znam kako je to kada je neka zemlja kandidat i pregovara o napretku. Stoga vam želim čestitati na značajnom napretku Crne Gore u e, tijeku pristupnih pregovora, a isto tako i na budućem ulazu u NATO savez. To je vrlo važan e, znak da Crna Gora bude integrirana u Europsku uniju i jednog jednoga dana i cijela regija Zapadnog Balkana. Zaista mi je žao da angažmani iz Soluna e, za budućnost zemalja Zapadnih Balkana da se tako sporo provode i to zbog različitih razloga na obje strane potpora za proširenje Europske unije se smanjuje. Međutim, ako se prisjetimo odluke o velikom prasku iz 2004. godine, znam da je kriza na Kosovu pokazala europljanima koliko je važno da se ta regija stabilizira. Vjerujem također da će migracijska kriza pomoći da europljani shvate da ne možemo si dopustiti destabilizaciju Balkana. Važno će biti eh, da eh, nakon izbora se eh, oformi vlada koja će u potpunosti podržavati ulazak u Europsku uniju. Hvala Sandra. Nemamo više nikoga na popisu govornika i ja sam na listi. Predsjednika vlade Mila Đukanovića, mog prijatelja Milana Ročina, sada savjetnika, ranije ministra i pregovarača Andriju Pejovića i da vam čestitam na vrlo dinamičnom ritmu koji uspijevate održati u procesu pristupnih pregovora, isto tako i na članstvu u Sjevernoatlantskom savezu, naravno i na obljetnici e, neovisnosti Crne Gore što je izuzetno važno i zato što uspijevate unatoč svemu ovome što su kolege rekle da se promijenilo raspoloženja unutar Europske unije o proširenju, držati liniju i ostvariti napredak i u tome ćete imati podršku, siguran sam, Europskog parlamenta i Hrvatske, a ja ću se e, truditi da naši bilateralni odnosi i sva pitanja koja imamo budu na dnevnom redu i da ih riješimo i to u europskom duhu, e, jer mislim da je to velika odgovornost za stabilnost cijelog jugoistoka Europe. Imat ćemo prilike za susrete. Hvala vam na dolasku. Izvolite, imate desetak minuta da odgovorite u cjelovitom paketu na sva ova pitanja. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, eh, europski poslanici, prije svega hvala na pažnji koju ste poklonili Crnoj Gori. Dame i gospodo, najviše hvala na pozornosti koje ste pružili Crnoj Gori u tijekom sudjelovanja u ovom eh, živom dijalogu i hvala vam na potpori koju ste nam izrazili. Želim je zahvaliti također i gospodinu Plenkoviću na srdačnim riječima. Želim mu prije svega čestitati na odličnom izbornom rezultatu i izraziti želju da bude učinkovit u brzom sastavljanju vlade i uvjeren sam da će to e, doprinijeti u napređenju naših e, i onako uzornih e, dobrosusjedskih odnosa. Dakle, postavit ću Pokušat ću odgovoriti e, konkretno na pitanja. E, zastupnik Preda pitao je kako proživljamo deficit e, u retorici koja dolazi iz Brisela glede postupka proširenja. Pa bit ću izravan. Naravno, više bismo željeli čuti poruke ohrabrenja, ne samo govoreći da su vrata otvorena, već da čujemo jasnije prepoznavanje e, od strane europske administracije glede onoga dijela koji se tiče ubrzanja postupka integracije Zapadnog Balkana. Dakle, želim se složiti s vama i e, određenom broju sudionika u ovoj raspravi. Što se nas tiče, mogu reći da je jednako važna stvar stabilnost Zapadnog Balkana i njegova integracija. Dakle, Mislimo da je to od e, ključnog značaja za Zapadni Balkan i za samu stabilnost Europe. Stoga vjerujemo da je beranski postupak e, unio novu dimenziju u politici Europske unije prema Zapadnom Balkanu, te da moramo istrajavati u provedbi tog postupka i njegovu osuvremenjavanju putem posredstva raznih eh, važnih članica Europske unije. Želim se zahvaliti gospodinu Tanoku na njegovom ukupnom eh, radu i angažmanu u Crnoj Gori i hvala mu na danas, današnjim eh, riječima ohrabrenja. Želim mu reći također da vjerujemo ovo što ste rekli, da će ova inkluzivna vlada biti važan čimbenik političke stabilnosti i usredotočen zemlje na pitanje gospodarskog i socijalnog razvoja. razvoja. Želim vas također uvjeriti da ćemo poštujući demokratski stav eh, građana Ujedinjene kraljevine na referendumu, želim vas uvjeriti da smo mi u Crnoj Gori doista apsolutno eh, privrženi postupku ujedinjenja s Europskom unijom. Kao što sam već rekao, mislimo da je to presudan element eh, stabilnosti tog dijela Europe i nastojat ćemo svojom posvećenošću tim reformama i usvajanju europskih standarda pružiti potreban doprinos. Bilo komentara i o inicijativama oporbenog bloka o organiziranju referenduma o priključenju e, u NATO i pitali ste što mislim o tome. Vi znate i pratite to. E, znate da to nije autentična inicijativa predstavnika oporbe. Znate tko je taj iz međunarodne zajednice ko se znažno zalaže za organiziranje tog referenduma nadajući se da će to biti povod za odlaganje članstva Crne Gore u NATO-u ili eventualno njegovo skretanje e, s tog e, smjera. Predstavnici oporbe u svojoj želji da se domognu vlasti želi iskoristiti svaku mogućnost pa i takvu da stave znanja koliki je njihov značaj, te da ostvare e, pobjedu na izborima i nastoje osvojiti vlast. Moj stav tu je precizan, više puta sam to rekao. Ustav Crne Gore ne obvezuje na organiziranje referenduma o članstvu u NATO. Ustav Crne Gore ostavlja pravo parlamentu donijeti takvu odluku. Ja se zalažem za to da svako obavi svoj dio posla, parlament treba preuzeti dio odgovornosti koji mu je dao Ustav Crne Gore. Tako da ja ne mogu govoriti u ime budućeg parlamenta, ipak to možete pretpostaviti 16. listopada imamo izbore, nakon toga treba biti konstituiran parlament. Uvjeren sam da će moja stranka i tada biti značajan čimbenik crnogorskog parlamentarnog života i moj stav će biti ovakav kao što sam ga sad opisao. Dakle, nema potrebe da se skrivamo iza volje građana, pametnije i racionalnije da svaka institucija u sustavu obavi svoj dio posla. No, ipak e, završnu riječ imat će novi sastav parlamenta. Zastupnik Van Balen govorio je o tome da se Rusiji ne dopada naša bliskost s NATO-om i pitao je da komentira naše odnose. Želim podsjetiti da je Crna Gora kroz povijest imala bliske odnose s Rusijom, te da smo nedavno obilježili jubilej višestoljetnih diplomatskih odnosa između naših zem, dviju zemalja. No, ipak želim napomenuti da nas takva okolnost ne ne skreće s, naš, s puta ka ostvarenju naše osnovne namjere, a to je promjena sustava vrijednosti kojim ćemo stvoriti pretpostavke za punu integraciju Crne Gore u europsku i atlantsku civilizaciju. To naravno ne znači da želimo pokidati mostove s tradicionalnim e, saveznicima, mi to nećemo učiniti ukoliko to oni ne žele upravo zbog e, ove okolnosti. To također ne znači da mi to radimo da bismo bilo kome nanijeli štetu. Ne, mi to radimo, svog interesa radi, slijedimo svoj nacionalni interes koji je, kao što sam i rekao, da Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana što prije budu punopravnim dijelom europske i atlantske obitelji. Dobro ste to zamijetili da se to očigledno Rusiji ne dopada. Ne dopadaju se ne članstvo Crne Gore u NATO, već joj se ne dopada to prije svega radi e, izmjene odnosa između Rusije i NATO-a, Rusije i Europske unije. Mi se nadamo da će doći do napređenja tih e, odnosa i da će se oni vraćati neke stare pozicije koje su prije samo nekoliko godina još izgledale dosta skladne, no kakvi god bili ti odnosi, mi znamo koji je naš interes i mi ćemo ga nepokolebivo slijediti. Gospođa Lunaček poslala je pitanje u vezi s biračkim popisima. Želim eh, samo kratko odgovoriti. Nedavno smo, nedavno smo imali tih eh, eh, glasačkih popisa uz nadzor međunarodne zajednice i konstatirano je bez obzira što u crnogorsko biračko tijelo više nije milijunsko, ali konstatirano je da je došlo do jednog propisa u glasačkim e, popisima. Samo jedan jedini. To želim naglasiti radi vas, jer je OSS to e, kontrolirao i prije nekoliko godina je već konstatirao da su ti glasački popisi jako uredni. Zastupnica Lonček također je pitala kako će, kako će biti sastav vlade nakon izbora i da li će to biti dosljedno glede stanovišta podrške Crne Gore e, za njen, e, njeno članstvo u NATO. Da, mogu odgovoriti pozitivno, to je jedan od ključnih kriterija. Jedan kriterij je puno posvećen Crne Gore kao neovisnoj državi usmjerenoj ka Europi, a drugo jest potpora članstva Crne Gore u NATO savezu. Tako da vjerujem da ćemo uskoro nakon 16. listopada i nakon novih rezultata biti u mogućnost formirati vladu, te da će ta vlada biti programski gledano konzistentna i usredotočena ka ustvarenju ključnih prioriteta nacionalne politike. Kada je riječ o termoelektrani Pljevlja, želim tu biti precizan u odgovoru. Dakle, sve što je do sad planirano na realizaciji tog projekta potvrđuje da se u potpunosti poštuju europski standardi glede smanjenja emisija CO2. zastupnik e, Epitideus iz Grčke pitao je od kojih nas to prijetnji NATO štiti i koji je stupaj naš potudarnost s novom e, nato strategijom. Želio bih vas podsjetiti na nešto što sigurno znate kao blizak susjed našeg regiona. Dakle, njegove osobitosti koliko nam god se ne dopadale, jest permanentna nestabilnost. Mislim da imamo više nego dovoljno dokaza i izdanje i novije povijesti da naši instrumenti stabilnosti nisu dovoljno poznani. To nije problem koji samo nas tiče, ali se prvenstveno nas tiče. To je naravno problem i koji se tiče našeg europskog i atlantskog okruženja. Koji je odgovor, koje je rješenje? Mi mislimo da je rješenje u euroatlantskim integracijama i mislim da treba stati u kraj dugoj povijesti e, prakse u kojoj je Balkan živio donekle autističnim životom, ne uvažavajući ono što su glavni tokovi i dostignuća suvremene europske civilizacije. Treba li nam bolji dokaz od sljedećeg, dakle izuzmeći Sloveniju Hrvatsku kao zemlje koje su već članice Europske unije. Naime, kada se osvrnemo na Zapadni Balkan, Crna Gora danas je vodeće gospodarstvo. Znate li što znači biti vodeće gospodarstvo na Zapadnom Balkanu? To je još uvijek ispod 6000 e, eura BDP-a po glavi stanovnika, a e, u Europi je ta, to isto 28 tisuća eura. Dakle, što to govori? To ne ukazuje na više desetljetno, već bojim se više stoljetni zaostatak Balkana u ostvarenju dostignuća e, zapadno europske civilizacije. Dakle, za nas je cilj e, uhvatiti zadnji vlak u integraciji euro, euro i euroatlantskih integracija. Mislimo da to pruža i stabilnost i pruža mogućnost za intenzivnije, stran, strana ulaganja i gospodarski prosperitet. Gospodin Peterle, najprej hvala na podršci Crnoj Gori. Slažem se s vašom ocjenom prema kojoj izvori regionalne stabilnosti nisu trajno odstranjeni i bojim se da neke indikatore na tu temu upravo dobijamo e, na onome što se događa u zadnjih godinu dana. Rekao bih e, da smo prije nekoliko godina mogli govoriti da je sa sigurnošću da je situacija na Zapadnom Balkanu nije nikad bila bolja, no bojim se da sada dobijamo određene signale koji nas e, upozoravaju na ovo što ste vi govorili, dakle da nisu otklonjeni izvorni stabilnosti na Balkanu. Mislim da odgovor e, na to mora biti jasna europska perspektiva, puna posvećenost nas, naših europskih partnera, da se pomak, e, potiče postupak eurointegracija, to je jedini put za rješavanje te nestabilnosti koja je problematična i sa stanovišta europskih interesa. Zastupnik Nic pitao je koji su prioriteti u vladi kada se radi o borbi protiv korupcije. Rekao sam da smo e, već puno toga poduzeli na izmjeni zakonodavnog okvira, da smo izgradili novi institucionalni okvir. Sada se bavimo bilancom rezultata. Predstavio sam vam djelomično te rezultate. Veliki trud ulažemo prvenstveno na otklanjanju sustavnih pogodnosti za trajanje razvoj korupcije koji su na dobrobit naših sugrađana, dakle prvenstveno na to kako iz ključnih državnih službi, dakle obrazovanje zdravstva, odstraniti one uporučne točke koje jamče nastavak postojanja korupcije. Glede konstataciju o jačanju nacionalizma u regiji i pitanju za Kosovo i naše razgrančenje e, s Kosovom, pa mi smo fokusirani na daljnje razvijanje međunacionalne i međuvjerske tolerancije u Crnoj Gori. Mislim da smo uspješni u tome. Mislim da je Crna Gora pokazala kako je uspjela sačuvati stabilnost u posljednjem desetljeću 20. E, stoljeća, te da je jamstvo te stabilnosti e, do došao i oporavak e, odnosa sa susjedima i da je zabilježen veliki porast e, povjerenja, međusobnog povjerenja i suradnje. Mi nemamo nikakvih problema s Kosovom kada je riječ o granici, isto tako nismo imali nikakvih problema ni sa Bosnom i Hercegovinom. Podsjećam da je problem s Bosnom i Hercegovinom koji je bio kratkotrajne prirode, je bio prvenstveno izraz unutarnjih političkih previranja u samoj Bosni i Hercegovini, dakle došlo je tu do zahtjeva da se e, promjeni, da se mijenja granica u dijelu Sutorine, na susreću sreću sve to okončano u korist zdravorazumskog pristupa prema kojem se moraju ispoštovati načela koja su postavljeni, koje je postavila Benterova komisija iz 90. godine, dakle načela razgraničenja prostora bivše Jugoslavije i taj problem je ostranjen. To je put za prevazilaženje problema i s Kosovom. Mi nemamo niti jedan problem s Kosovom, ne želimo niti metar kosovske zemlje kroz trogodišnji rad naše komisije za ograničenje nismo identificirali niti jednu točku glede koje bismo morali imati mm, posezati za arbitražom. Mi smo uputili jasnu poruku, rekli smo da smo spremni za potpisivanje, konačno smo ratificirali sporazum koji je prije godinu dana potpisan u Beču, ratificirali smo ga u našem parlamentu, i rekli smo jasno da je na njima da riješe svoje unutarnje un, političke probleme i da se riješe e, državnom državno politički sporazumi. Želim zahvaliti gospodinu Kukanu na čestitkama i podršci i s poštovanjem e, se odnosim prema onome što je on pružio i evo, napretku Crne Gore na europskom putu i e, svim zemljama regije. Slažem se s vašim naglašavanjem značaja odnosa koje Crna Gora gradi svojim susjedima. Tome smo doista posvećeni i slažem se i s vašom ocjenom da su izbori važan test. Mislim da sve što smo radili prethodnim godinama da će sada biti e, na kušnji e, na ovim izborima. Moram znati da e, u Crnoj Gori niti na Balkanu svi pa ni većina nisu pobornici novog državnog političkog kursa euroatlantskih integracija. Dakle, manjina, ali intenzivna manjina u gori i drugim zemljama još uvijek se zalaže za to da Balkan ostane starim balkanskim eh, strampucicama i bespućima. Dakle, te dvije koncepcije su i dalje u velikom eh, sučeljavanju. Dakle, izbori na Balkanu nisu poput izbora u tradicionalnim europskim demokracijama gdje se vlasti mijenjaju, ali ostaje strateška pozicija razvoja zemlje. Ne, nažalost, e, kao što sam rekao, sve što smo do sad uradili je na kušnji sad novim izborima i od tud e, naša želja i imperativ da pobjedimo na tim izborima i nastavimo na putu e, razvoja naše zemlje. Zastupnik Kan postavio pitanje oko načina za rješavanje problema glede religijske tolerancije i međuetničke tolerancije. Hoću reći da ti odnosi imaju toleranciju više stoljetnu tradiciju u našoj zemlji, no doista smo uložili veliki napor da s posebnim političkim senzibilitetom razvijamo te odnose. Crna Gora, mogu to slobodno reći, ako nije jedinstven slučaj, u svakom slučaju je jako dobar primjer e, u regiji. Na referendumu o neovisnosti Crne Gore manjine su bez izuzetka podržali put Crne Gore ka neovisnosti govoreći nam da imaju povjerenja u Crnu Goru. Mislim da nema boljeg priznanja za jednu državu od toga, niti veće obveze E, države da uzvrati manjinama na takvu ukazanom povjerenju. Želim se također zahvaliti gospodinu Ostravičiusu na vrlo korisnim savjetima koje nam je uputio na temelju vlastitih iskustava. Pitali kako je raspoloženje u zemlji glede ulaska u NATO, pa mogu reći rastuće raspoloženje prema zadnjim ispitivanjima javnog mnjenja, podrška iznosi oko 50%. Mislimo da svim ovim što radimo, pa e, uključujući izborni proces i nove pobjede, da ćemo time stvoriti novi poticaj i stvoriti uvjete da imamo sigurnu većinsku potporu e, glede formalizacije tog članstva. I također želim reći da bez obzira na istraživanje i ispitivanje javnog mnjenja, već možemo reći da oko 70% ljudi e, kaže da zna, kažu da znaju da će Crna Gora biti članicom e, NATO-a i bez obzira na svoj izvorni stav po tom pitanju ne vidi nikakvih, e, nema protivljenja i nastavit će raditi i živjeti u novoj članici NATO-a. Zastupnica kao njete uputila čestitke i izrazla žaljenje s kojim se slažem što Solonska agenda se ne provodi ozbiljnije i što postupak integracije Zapadnog Balkana nije dobio na očekivanoj dinamici, no ipak moramo zamijetiti kako taj postupak i dalje živi. Komentirao sam već pitanje Kosova koje ste otvorili kada je riječ o razgraničenju. Slažem se i s vašim stavom prema kojem je kosovska kriza iz 1999. godine bila važan element opomene ključnim čimbenicima međunarodne politike nakon čega je došlo do većeg, do veće nakon čega se pružila veća pozornost balkanskim državama. Nadam da će vjerujem da će imigracijska kriza imati jednak učinak i usprkos velikim problemima eh, s kojima je Europa danas suočena eh, i to su prioriteti cijela Europske unije i naši, mislim da ne treba isključiti kao jedna od formula eh, rješenja problema postupak eh, integracije. Mislimo da slabosti koje se pokazale u Europi jesu se pokazale, mm, jesu ukazale na određene eh, strukturne probleme, ali na koji način to nije razlog da se odustaje od određene vizije. Vizija Europe je superiorna i mi joj želimo svojom posvećenošću dati doprinos, prvenstveno kada se radi o afirmaciji europskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Najljepša hvala predsjedniče vlade milo đukanović na ovom ekspozeu na vrlo jasnim odgovorima želimo vam da nastavite europski put crne gore i naravno uspjeh na izborima u listopadu. napravit ćemo malu pauzu prije nego što nam se priključi dalaj lama. hvala vam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 ali bitte Lijepo vas molim da sjednete. Drago mi je što je njegova svetost je Lama danas stigla među nas. Mislim da je ovo drugi put nakon 2006. da je ovdje s nama u odboru. I ponovno nam je drago što je našao put do nas. Prije toga imao je sastanak s predsjednikom Europskog parlamenta i moramo biti svjesni toga da su ti razgovori i za nas od velikog značenja. U Dalaj Lami vidimo velikog vjerskog vođu, a u ovom, ovim vremenima nasilja i ratova, njegova poruka o nenasilju na temelju vrednota svima nama, bez obzira koje vjeroispovijesti bili, je od velikog značenja. I stoga s velikim nestrpljenjem iščekujemo što će nam reći. Malo prije smo razgovarali i Sasvim je jasno da mi kao Europska unija se zalažemo za politiku jedne Kine, da ne tražimo podjelu Kine, niti tome daju podršku, a to je i bila uvijek politika Dalaj Lame. Naime, pitanja identiteta, autonomije tibetanskog naroda koji mora moći živjeti u skladu sa svojim vrijednosnim i vjerskim uvjerenjima. To je konačno pravo svih i nacionalnosti i vjeroispovijesti. To pravo mora postati kako ne bismo izgubili vjerski i kulturni identitet. A Tibet je i inače vrlo važan kada primjerice u ovom domu govorimo o klimatskim promjenama. E, tibetanska visoravan svakako je važno područje za cijeli svijet. I to moramo imati na umu. Ova posjeta nije uperena protiv nikoga, već treba poslužiti za dijalog o uspostavi boljega svijeta. I zato vaša svetosti se radujem što ste došli k nama i odmah vam dajem riječ. Izvolite. <clears throat> Respected Poštovani braćo i sestre. Uvijek sam opisivao da među ljudskim bićima nema razlike. jer svi, sva ljudska bića pripadaju istoj ljudskoj obitelji. Prije svega, velika mi je čast što mi se ukazala prilika da dođem ovamo. Ja sam jedan od onih koji se dive duhu Europske unije. Naš problem u Tibetu ja uvijek kažem da me se jako dojma duh Europske unije. Mi ne želimo zasebnu državu, da budemo zasebni od naroda Kine. možemo taj problem riješiti. Mi, mi ne vidimo razlike. Ni, nismo oni koji se zalažu za podjele. Međutim, kineski dužnosnici kao kompjuter samo gledaju na podjele, na podjele. Što se pak tiče političkih odgovornosti vezanih za Tibet, ja sam se 2011. godine u potpunosti povukao. Ta pitanja su sada pitanja kojima se bavi izabrano političko vodstvo. Ja sam star čovjek, imam 81 godinu. No, kad mi pogledate lice, mislite li da imam 81 godinu ili možda djeluje mlađe? Neki su mi prijatelji rekli, pitali su me, pa u čemu je vaša tajna? Izgledate i dalje mlado. A ja im obično odgovorim, a to je moja tajna koju ni sa kim ne dijelim. Ono što ja mislim je da čovjek mora maksimalno koristiti prednosti analitičke meditacije. Jer to je ono što zaista omogućuje da imate smiren duh jer velike emocije kao što ljutnja, srđba nije baš dobro, ali ako ih dobro analizirate i onda govorite o suosjećanju, to je nešto što zapravo se i znanstveno može obrazložiti. Eto, to je moja tajna. A svi ljudi imaju isti potencijal. Ono u čemu je razlika jest koristite li to ili ne koristite. Međutim, temeljna, u temelju je ljudska priroda puna su osjećanja. Što kažu znanstvenici? Prema tome, sva ljudska bića imaju mogućnosti da stvore unutrašnji mir a putem unutrašnjeg mira mislim da se može postići stvarni mir u svijetu. On se može postići samo putem unutrašnjeg mira, jer strah i ljutnja ne mogu to ostvariti. Imam tri angažmana. Prvi, promicanje istovjetnosti i jedinstva svih ljudskih bića. Jer mi smo u temelju svi isti na prvoj razini. Na drugoj razini postoje razlike, različite državljanstvo, boja, i različite države. I onda u, u istoj skupini ljudi imate bogate, siromašne, obrazovane, neobrazovane i tako dalje. A velik broj problema s kojima se suočavamo su upravo zbog toga što smo se previše usredotočili na tu drugu razinu i to je izvor sukoba. Te probleme ne možemo rješavati silom. Ja vjerujem da se možemo riješiti tih problema samo ako zađemo u dublju razinu, a to da smo svi isti kao ljudska bića jer njihovi problemi su i naši problemi. Prema tome moramo raditi zajedno. I zapravo to je duh Europske unije. Barem na ovom kontinentu gdje se nekada puno ubijalo u ime različitih nacija. A sada ste zajedno i došli ste do zaključka da morate osmisliti zajednički interes. Ja često kažem da bi duh Europske unije se trebao proširiti u Afriku i ostvariti Afričku uniju. Nekada to ljudi zovu panafričkim duhom. Osobno mislim da je to zaista nužno Nužno je da se stvori Afrička unija. Mnogi će se problemi riješiti, smanjit će se građanski ratovi. A isto vrijedi i za Aziju. Stoga mi je zaista velika čast što sam došao ovamo te da mogu izravno se susreti e, sa zastupnicima u Europskom parlamentu iz odbora za vanjske poslove. Neki od vas su i stari prijatelji moji, dugogodišnji prijatelji. i zaista mislim jedan od onih koji podržava tibetansku stvar, tibetansko pitanje. To i jest samo pitanje. Mi se ne zalažemo za odvajanje Tibeta. Ja, dakle, sam najprije dakle za to da su svi e, ljudi isti. Drugo, ja sam budist ili ja sam zapravo učenik i slijednih učitelja. To je zapravo u određenoj mjeri su to filozofi. Ja smatram da su ti veliki učitelji zapravo veliki znanstvenici. čak i nešto od onoga što je pisao Buda jer eh, ako prihvatite dio onoga što je Buda rekao, morate reći da to nije u skladu s razumom. Prema tome imamo slobodu i odbaciti nešto od onoga što je rekao Buda. Ako i sam Buda rekao da njegova učenja ne trebaju slijediti iz toga što mu vjeruju, već da trebaju to ispitati, da mogu to preispitati. Ja sam budistički svećenik i mi imamo zadatak da promičemo harmoniju. I svi mi nosimo poruku ljubavi, suosjećanja, eh, opraštanja, samodiscipline. To je za nešto što je zajednička praksa zajednički temelj i mi možemo izgraditi zajedničku harmoniju tako što međusobno se priznajemo. Indija je zapravo živi primjer toga. Prije e, više od 2000 godina sve su vjere radile, tamo živjele skupa. E, I to je bio primjer dobre harmonije. A Indija je država koja je najnapučenija i pokazala je da se može živjeti u vjerskom skladu. A danas ima dosta problema. Međutim, i kako je moguće živjeti zajedno u harmoniji. Druga stvar za koju sam se ja dakle opredijelio je ta u potpunosti e, da živim tako. A što se tiče Tibeta, ja sam tibetanac. političkog stanovišta već sam u mirovini, ali tu sam i zbog tibetanske kulture. To je kultura mira, nenasilja i suosjećanja. I mislim da je to nešto što može vrijediti u cijelom svijetu. A postoji također i tibetansko pismo. Jer a, tim se pismom jezikom može najbolje izraziti učenje učitelja na lande. Bolje nego li na kineskom, nego li na engleskom. Prema tome vrijedi sačuvati tipetanski jezik i tipetansko pismo a na taj način sačuvat će se i naše znanje jer stari učitelje novende e, mogu se najbolje predstaviti u tibetanskoj budističkoj tradiciji. A slijedi i okoliš. Neki je kineski ekolog napisao članak u kojem je spomenuo da kakav učinak na tibetanskoj visorabni i globalnom zatopljenju. Usporedio je to sa sjevernim i južnim polom i rekao je da tibetanska visoravan predstavlja treći pol. I onda je rekao da voda dolazi u cijeloj Aziji s tibetanske visoravni otapanjem snijega s tibetanske visoravni. Prema tome treba ga sačuvati jer mnogi ljudi ovise o tome. Ja sa, imam 81 godinu. Za 15, živit ću još 15, maksimalno 20 godina. I tada će doći vrijeme za pravi pravo doviđenja, pravi odlazak, prave mirovinu. A sada možemo preći na razgovor. Hvala lijepa. Njegova svetost mora otići u 10 i 5. Tajnica kaže u 5 do 10, svejedno ja kažem 10 i 5. U svakom slučaju E, zaključili smo listu govornika, posljednji će biti gospodin Tenok. Molim vas da se ograničite na jednu minutu. Rado bih da zaista najveći broj među vama može uzeti riječ. Molit ću da se čak i koordinatori drže ograničenja od jedne minute kako bi što više kolega moglo uzeti riječ. Sada riječ ima gospodin Preda. hvala predsjedniče. Vaša svetosti, u ime kluba zastupnika Europske pučke stranke želim vam poželjiti dobrodošlicu u Europski parlament. izna je čast eh, razgovarati s vama o situaciji na, u Tibetu. Mislim da je ovaj posjet pravremen jer eh, smo ovog tjedna razgovarali na plenarnom zasjedanju o zadnjem sastanku vrhu vrhu G20 i mjestu Kine na međunarodnoj sceni. Mislim da usprkos svim naporima koje pruža kineska vlada inzistirajući na gospodarskom značaju te zemlje, Kina je dalje velika sila, no biti velika sila treba, kako bi se bilo velika sila, treba poštovati prava građana koji su na putu demokratskih reformi i poštovati manjine. Iz tog razloga ja osobno i brojni kolege podržavamo stanovništvo Tibeta u njihovom e, e, radu na očuvanju svoje kulture, identiteta i kulture nenasilne politike i suosećanja. Najljepša hvala. Thank you very much, Mr. Khan. Basically... Hvala lijepa, gospodin Khan. Prikupit ćemo nekoliko pitanja. Onda će meni biti teže. kako da zadržim e, svako pitanje u svojoj glavi. Aha, zapisat ćemo. Sljedeće pitanje, dobro. Gospodin Tenok, a onda Kan. Dobrodošli u Strasburg i zahvaljujem e, u ime kluba zastupnika SID e, na vašem prekrasnom e, radu i poruci koju šaljete, vaše vodstvo duhovno. Vi ste zaista veliki borac za pravdu. Mnogi u ovom parlamentu su vrlo zabrinjeni zbog Ruhinge, manjine Ruhinge i kršenje njihovih prava. Imali smo i raspravu o tome. E, njihov vođa je ikona demokracije i predmet je kaznenog progona. E, nadamo se da će se učiniti pravda e, u vezi s tim zločinima i da će to biti dobar znak za vjernike u Mijanmaru. Koliko će biti pitanja? Tri? Dvanaest? To je previše. Dobro, naći ćemo se negdje između. Dobro, neka bude tri pitanja, gospodin Van Balen. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ne čuje se, oprostite. E, svetosti, e, dobrodošlica u ime EKR. Mi smo uvijek bili veliki prijatelji tibetanskog naroda. Kritizirali smo e, Narodnu republiku Kine koja je tlačila tibetansku kulturu E, ispriječila da Tibet e, sačuva svoj jedinstven način života. A drago mi je da ste rekli da ne zagovarate podjelu Kine. Vi ste svakako osoba, e, čovjek mira i vizije, priznat duhovni vođa. Imate jako mnogo humora, s čime razoružavate svoje kritičare. To je svakako pohvalna osobina. Želim vam e, u vašem e, životnom putovanju e, mnogo godina u kojima ćete dalje širiti mir i harmoniju. Hvala. A pitanje? Dobro, hvala. Onda možemo uzeti još jedno pitanje. Sada, gospodine Van Balen. Hvala. Naravno, u potpunosti se slažem s gospodinom Tanakom e, iz drugog kluba. E, pitanje e, vašoj svetosti. Cijeli život tražili ste zajednički jezik s kinezima kako biste razriješili razlike. Niste tražili neovisnost nego više kulturne autonomije. Imali bilo kakvog pomaka ili su Kinezi i nadalje posve zatvoreni za te mogućnosti? Evo, e, odgovor e, na ova pitanja je više manje isti. Znači, možemo imati još jedno pitanje. Ne, dajte mi da odgovorim, kaže Dalaj Lama. U osnovi mislim da Narodna republika E, Kina sa jednom partijom e, s istim ustavom ipak doživljava neku promjenu u zadnjih 20 do 30 godina. To je neupitno. Što se tiče budističkog e, dijela stanovništva u Kini, a ima ih oko 400 milijuna, su počeli shvaćati da je ta vjera vrlo autentična. Mnogi žele nešto naučiti od tibetanskog budizma. A među vrhovnim vođama Kineza postoje neke naznake da prepoznavaju da takva politika nije realistična. Postoje dakle nastojanja kako riješiti mnoga problema, uključujući i tibetanski problem. Dakle, postoje naznake. Međutim, u političkom establishmentu se i dalje ostaje na čvrstoj liniji. Dakle, zapravo postoji nada. i važno je da vanjski svijet, posebno Europska unija, iz iskrenih pobuda da bi pomogla e, budućnosti Narodne republike Kine, potreban je konstruktivan, konstruktivna kritika. Dakle, čak i tvrdo linijaši na neki način se pitaju kako da riješe taj problem. E, svjetsko mišljenje svakako mislim da danas utječe na njihovo razmišljanje. Za razliku od situacije 60-ih, 70-ih, kada ih nije bilo briga što svijet misli. To je danas drugačije. To je odgovor na prvo i, četvrto pitanje. A sada pitanje e, muslimanske manjine. Kada sam čuo za birmansku situaciju, e, bio sam u Washingtonu tada, I htio sam reći tim e, budistima u Birmi, u Burmi, da je ovdje Buda, on bi svakako štitio muslimansku braću i sestru. Kas, kasnije sam sreo Aung San Suu Kyi i ona je bila e, vrlo oprezna, suzdržana u tom složenom e, problemu i vrlo dugo se nije o tome oglašavala. I ali mislim da bi kao Nobelovac se trebala e, oglasiti protiv takvih nepravdi. Od kada se dogodilo ono što se dogodilo 11. rujna, ja zapravo sve više branim islam. Jer od djetinstva poznajem muslimansku zajednicu u Lasi i nema zapravo svađe. Imam mnogo prijatelje u Ladako, u, u Indiji. Dakle, imam mnogo muslimana među prijateljima. To su, to su vrlo privrženi ljudi. Pa neke, neki govore i o budističkom teroristu ali to nisu pravi predstavnici budizma. Ti teroristi koji napadaju e, druge vjere ne predstavljaju pravi islam i muslimansku zajednicu. Prošlih nekoliko mjeseci e, više puta sam u Americi i, i Europi govorio o tome da je to pogrešno i budistički i muslimanski terorizam. Svatko ko prakticira nasilje nije pravi budist niti pravi musliman. Jer musto, to nije u skladu s učenjem. Kada se krene u krvoproliće, vi ne prakticirate istinski pravi islam. A značenje pojma džihada ne znači ubijati, znači boriti se sa svojim osjećajima, na primjer sržbom mržnjom. Dakle, pravi e, vjernik, musliman, kao i u svakoj drugoj vjeri, ne prakticiraju takvo što i ne prakticiraju pravo učenje svoje tradicije. Znači moramo između toga razlikovati. Ima onih koji stvaraju probleme, ali ne smijemo to generalizirati. To nije e, tradicionalna vire. I prema izvješću u, u magazinu Time E, mislim da su govorili o budističkom teroristu i ne osjećam se dobro. Naravno da se e, loše osjeća, to, to nije pravo. Kada imamo prilike, moramo se susretati u vjeri i upoznavati se međusobno. Ja imam drugačiji pristup. Kao prvo moramo se susretati s učenjacima koje su razlike, a koje su sličnosti. Filosof, filozofski gledano postoje razlike i pojmovno. Neki kažu postoje Bog, stvaratelj. Mi, budisti, ne govorimo o stvaratelju, I e, tako gledano ja sam zapravo veliki grešnik jer meni, kod mene ne postoji Bog stvaratelj. Biskup Tutu, moj veliki prijatelj, vrlo smo e, srdačni. On je mene nazvao zločestim e, Dalelamom. A ja njega smatram zločestim, nestašnim biskupom. Tako se mi zafrkavamo. Jednom je on rekao da je spreman za odlazak u raj. A rekao je da će Dalaj Lama otići na drugo mjesto. Možda upakao. Dakle, to su različiti pojmovi. Ali nije bitno, e, svrha je ista. To su različiti pojmovi, a svrha je e, nametnuti vrednotu suosjećanja i milosti, jer nas je sve stvorio jedan Bog. i uključujući one koje stvaraju probleme, svi smo mi djeca Božja. Dakle, Bog stvara i potencijal za ljubav. Znači, vidite, različiti filozofski stavovi imaju svi istu svrhu. i trebamo se susretati sa onima koji prakticiraju sve različite vjere. Moj susret sa biskupom Tutom i Tomasom Mortonom ne pamtim ime i susreo sam se s jednim katoličkim redovnikom u Barceloni koji je živio pet godina pustinjačkim životom, jeo je kruh i pio čaj, pet godina. I kada sam ga susreo, pitao sam ga što je zapravo radio pet godina i on je rekao da je zapravo prakticirao ljubav. I vidio sam u njegovim očima da je to upravo bilo to i on je oličenje onoga što znači katoličanstvo. I e, isto vrijedi za neke moje prijatelje koji su e, muslimani. To su ljudi koji žive to. Oni razmijenjuju svoje, svoja duboka iskustva. To nam pomaže da cijenimo i onu tradiciju druge vjere. Zatim hodočašća na različita sveta mjesta i tiha meditacija u zajednici to jako pomaže jer ćete primiti vibracije. Tako sam ja otišao na hodočašće u Jeruzalem. Posjetio sam staru sirijsku kršćansku crkvu, a zatim džamiju tamo sam proveo vrijeme u tihoj meditaciji. To je promijenilo moj život. E, neki prijatelji kršćani su došli u Indiju i donijeli su tu praksu u Budigaju. Zatim su se pridružili i neki hinduisti i lokalni muslimani. I zajedno smo proveli 30 minuta u tihoj meditaciji. To je od velike koristi i stvara zaista duhovno bratstvo. Svi koji imaju takvu karmu imaju prilike se tako susretati u vjeri i razmjeni vjere. To ja osjećam. Sada kada su bili ovi događaji u Francuskoj, u Briselu, u Siriji, Iraku, Libiji i do neke mjere i u Pakistanu, to su muslimani, tu su šiti i suniti, a zapravo su svi ljudi. Sve te ražite vjerske tradicije zapravo prenose poruku ljubavi i opraštanja, a onda se zlopedravljavaju za ubijanje, pa to je nezamislivo. Ne možemo na to ostati ravnodušni. Moramo raditi protiv toga koliko god možemo bili vjernici ili ne. Pa i ateisti bi trebali se zalagati za spašavanje života. Eto, tako ja osjećam. Najprej hvala. E, pet osoba, imate na raspolaganju po 30 sekundi, a onda će njegova svetost e, iznijeti zaključke. Dakle, gospoda Buhner, Castaldo Borgezio, Man i gospodin Gomeš. Ovim redoslijedom. Hvala lijepa vaša svetosti što ste nam došli. Srdačna dobrodošlica i iz moje, mog kluba zastupnika Zelenih i e, s Europe Slobode. Ne vidim vas. Ali mikrofon je prenizak. Dobro, onda sjednite jako me pogažaju samo zapaljenja koja su vjerojatno u svrhu očuvanja kulturnog identiteta i tradicije Tibeta. Molim vas, e, možete to komentirati. Drugo pitanje. E, jako me brine i crpljenje urana, uranija, što ima e, velike posljedice i dovodi i do smrti ljudi. Molim vas e, komentare na to. Hvala. Grazie, presidente. Hvala, predsjedniče. E, vaša svetosti, zaista je veliko zadovoljstvo i čast da ste ovdje. E, vi i cijeli tibetanski narod puno ste dali u prošlosti. Vi ste primjer i primjer ste što ste vi i cijeli tibetanski narod dali u ovom nenasilnom otporu protiv e, kineskog okupatora. Ne želite se također odvojiti od Kine i govorite o ljudskom rodu i njegovom jedinstvu. Što mi e, kao evropljani možemo napraviti da nešto napravimo za tibetansko pitanje i možda da stvorimo e, u parlamentu e, jednu skupinu prijatelja Intertibet. Zadnje pitanje, pitanje na koje mi trebamo odgovoriti, izvolite. Hvala predsjedniče i hvala lijepa što ste organizirali ovo izvanredno događanje. Vaša svetosti, susreo sam vas u hodniku dok ste dolazili ovamo i pozdravio sam vas, to mi je bila čast. Vi ste odmah počeli govoriti o pravu naroda na slobodu. Hvala vam na ti riječima i hvala vam na toj velikoj lekciji koju ste dali europskoj političkoj klasi kojima je velika čast da ugoste tako značajnu e, vjersku e, osobu kao što vi predstavljate i koji iz političkih razloga im se prave da ovo političko pitanje ne postoji. Vaša svetosti, e, neki zastupnici su prošlog tjedna u Briselu doživjeli vas na sedmoj konferenciji skupine za podršku TIPT. Iz 50 država došlo je 250 sudionika. E, mi vodimo računa o tome da dijalog između Kine i Tibetanaca i njihovih predstavnika može se nastaviti. Vidite li da se to može ostvariti? Ana Gomeš, vaša e, svetosti, želim dobrodošlicu. E, ja sam jedna od onih ateista koji vam, vas uvijek vole poslušati. Želim se nadovezati na nešto što je rečeno prethodnih dana. Jako je važno u svijetu u kojem živimo, ta rečenica koju ste rekli, moralni autoritet ne može se kupiti. Hvala vam. hvala, zadnji je gospodin Weigl, a onda njegov svetost. S obzirom da su svi kolege postavili pitanja, ja bih vam samo želio reći sljedeće. U potpunosti podržavam vaših e, sedam točaka za Tibet i doista se nadam da će biti hrabrih, dovoljno pragmatičnih e, čelnika Narodne Republike Kine koji će biti spremni sjesti za isti stol s vama i razgovarati. Hvala. Kada Kad je prvi put došlo do samozapaljenja, to je jako tužna stvar. Ja sam doista rekao do koje mjere je to tužna stvar. Izrazio sam osjećaj straha i istovremeno sam se pitao da li tako dramatični postupci mogu pomoći. U svakom slučaju to je nešto treba ozbiljno shvaćati. Dakle, vidite da je moj položaj jako težak. Ne mogu tako što podržati. A ako bih javno zauzeo stav protiv, onda bi brojni članovi obitelji ili prijatelji tih ljudi bili jako tužni, povređeni, ali istovremeno nema načina podržati tako što. Dakle, najbolje rješenje je ostati tiho po tom pitanju. Zatim, kao što sam već rekao, Tu se radi o tibetanskom položaju zbog visoke nadmorske visine i suhog zraka. Brojni ekolozi kažu da u takvim uvjetima tako visoko i na tako suhom mjestu jednom kada se ošteti okoliš, njegov oporavak zahtjeva puno više vremena. Stoga, kao što sam malo prije spomenuo, dakle, očuvanje tibetanske ekologije, tibetanskog platoa, ne tiče se samo e, ljudi koji su tamo, već e, preko milijarde ljudi, život preko milijarde ljudi ovisi o tome. Biti jedan od Dorunčin, e, jedan od bivših premijera kineske vlade, u svoje vrijeme vidio je da, da dolazi do brojnih poplava u Kini i stoga je dao određene upute. Rekao je da treba e, manje sjeći šume, ali zbog korupcije je to nastavilo. Drugo pitanje Kineska vlada i njihova percepcija izgleda imaju mišljenje da bismo trebali sjesti i razgovarati, no kineska vlada oni bi htjeli komunicirati sa mnom kao s individuom Dalaj Lamom, a ne predstavnikom e, bilo čega. Oni nikad nisu izgovorili mi nikad nismo spominjali nikakvu tibetansku vladu. Kinezi su ti kada se obrušavaju na nas koji kažu da smo mi kine, e, tibetanska vlada, ali mi ne. A veliki Tibet, taj pojam, mi nikad ne posežemo za njim. Kinezi su ti koji ga koriste i kada nas e, optužuju kažu da mi želimo veliki Tibet. Ono što oni u biti govore činjenica je da ima izbjeglička zajednica od preko stotinu tisuća, stotinu šezdeset tisuća pojedinaca, to nitko ne može zanijekati. Dakle, potrebna nam je svojevrsna organizacija koja će skrbiti o njihovoj dobrobiti i brinuti za njihovo obrazovanje i razne aktivnosti e, koje se tiču očuvanja tibetanske kulture, znanja. Dakle, takva organizacija mora postojati i, i prethodno ja sam njom vodio, no tome više nije tako. 2011. E, u potpunosti sam se povukao, ne samo ja osobno, već 400 staru instituciju dala i Lame, sada formalno, ponosno i sretno je prekinuta. Dakle, svugdje je demokratski sustav ispostavio se najboljim. Tako da i mi, naša mala zajednica, trebala bi biti trebala poštovati načel demokracije. I čini mi se da ponekad kineska vlada da je više zabrinuta za reinkarnaciju je Lame nego što sam se ja bavim time povremeno susrećem s prijateljima kinezima i kažem koliko vas doista zanima reinkarnacija i Lame, onda bi komunistička partija trebala usvojiti, pristati na teoriju reinkarnacije, ponovnog rođenja. E, kineski car bi trebao postati sljedbenik budizma ako vjeruje u reinkarnaciju Dalai Lame. Dakle, oni koji ako se vjeruje u ponovno rođenje, onda bi kineska e, komunistička partija trebala tražiti pozabaviti se određenim reinkarnacijama prije nego reinkarnacijom Dalaj Lame. Baviti se reinkarnacijom Mao Tunga, na primjer, prije nego mojom. Dakle, to je, to je jasna stvar. Zadnje pitanje je... Želim putiti pozdrav, poziv Uvijek kada se susrećem s nekim parlamentarnim skupinama na različitim mjestima, bavimo se prvenstveno e, dakle, oni koji se bave ekološkim pitanjima, e, tražimo od njih da dođu na Tibet zajedno s kineskim ekolozima i Treba napraviti izvješće onda o tome. Mislim da i kineskoj vladi trebaju neki neovisni stručni, neovisna stručna izvješća o tome. Mislim da bi to moglo biti od pomoći vladi, Kine. To je prva stvar. Zatim, kada izražavate svoju zabrinutost o povredama ljudskih prava i vjerskih sloboda, tim stvarima, Kinezi mogu reagirati na određeni način, ali tu treba nastojati i stvoriti mogućnost da se ode na lice mjesta. Dakle, posjetitelji iz vanjskog svijeta, a osobito zastupnici, na primjer, Europskog parlamenta, mislim da mogu biti velike pomoći barem biti ohrabrenje Tibetancima. Eto, to je, to je moj poziv. A što se tiče grupe potpore za Tibet, da, to je doista od velikog značaja. Ključna stvar. Mislim da oni tvrdolinjaši iz Kine će biti jako mogu biti jako problematični, ali važno im je uputiti poruku da se od tog pitanja neće odustati, to je jako važno. Hvala vam. Thank you very much. Najljepša hvala. you Naša hvala vaša svetosti. Kada imamo braću i sestre koji su suočeni s patnjom, onda je prirodno ostati zabrinutost, a onda ponekad je važno izraziti svoje osjećanja. Dakle, hvala vam. Hvala vam što Vaše vaša što ste nam e, dali malo od vašeg vremena da vidimo, da razmislimo koje su stvarno važne stvari i što ste nas posjetili na te dvije razine diferencijaciju, ali kao prvo svi smo podsjetili nas da smo mi svi prvenstveno ljudska bića i ja mislim da je to važna, najvažnija poruka koju trebamo se uvijek sjećati. To je za nas važno e, kako bismo bolje razumjeli vlastitu politiku i od jutros su bili brojni pritisci da se otkaže ovaj sastanak. Mislim da Europska unija ipak ima pravo e, susresti se sa svakim i nitko nema pravo petljati se u tako što. I znam da moramo razgovarati s Kinom jer je to e, važna država, ali isto tako što treba biti riječi i o vrijednostima e, vjerskih e, čelnika, to nam niko ne može zabraniti, treba se razgovarati i s jednima i s drugima i sve je to važno i još jednom vam hvala što ste došli razgovarati s nama. Hvala vam, doista cijenim. Cijenim vaš čvrsti stav još od samog početka. i morate biti čvrsti glede brojnih eh, načela, ali mi smo čvrsti slijedimo prvenstveno nenasilna eh, principe. Eh, dakle, borimo se, ali ne posežući za nasiljem, već iz samilosti. I takav pristup morao bi biti uspješan. Na tu također postoje ljudi koji se samo zapaljuju. To se događa. no naši stavovi naša borba neće prestati. Moralna podrška puno je važnija od novčane. No, u svakom slučaju cijenim svaku pomoć. Hvala.